ako želimo pismene odgovore, naravno to je naše pravo, ali mislim da ovo nije baš elegantan način postupanja. Na dan sastanka reći gospođi Bjenkovskoj da je ne želimo saslušati. Evo, to je moja osobna, moj osobni komentar koji sam htjela podijeliti s vama. Pa, eto, u mom izvornom prijedlogu koordinatori su mogli upravo čuti tako što, ali oni su, oni su se odlučili na malo oštri stav. I moram vam reći da smo imali jaku većinu, tako da smo to morali ispoštovati. U svakom slučaju možete i dalje promijeniti dnevni red. Dakle, ukoliko želite e, da gospođa Bjankovska dođe, trebate to predložiti i trebamo glasati na odboru, ali to treba predložiti. Dobro, dakle, ako se ne varam, e, u dnevni red je usvojen uz ovu promjenu. Što se tiče zapisnika, imamo odobrenje zapisnika od 6. studenog i 20. 21. studenog. To je u vašem dakle ukoliko nema prigovora, odnosno ako ih ne bude do kraja sastanka, to će biti odobreno. Zatim, u dosijelu imate također izvješće od eh, misije delegacije u Poljsku od 18.20. rujna. Zatim još jedna obavijest koja se tiče eh, uredbe o e, Prvi trijalog treba biti organiziran sutra ujutro. IMKO je nadležni odbor, ali s obzirom da ENVI ima isključivu nadležnost po pitanju zagađivača, dogovoreno da izvjestiteljica a gospođa Gardini, vodi pregovore o zagađivačima. Imamo danas eh, prijevod na 20 četiri jezika, može se online slušati ovaj sastanak. Nešto je novo danas, DJI Tech kupio nove kamere za video snimanje od 360 stupanja e, u živo, tako da će to biti testirano tijekom našeg e, glasanja poslje podne. Dakle, naši sastanci su E, se emitiraju, odnosno prenose putem interneta, a prvenstveno se snimaju e, zastupnici, glasači, ali ovaj puta ćemo imati i snimak od 360 stupnjeva. A sada možemo preći na prvu točku dnevnog reda. Radi se o eurovinjeti, dakle naknadi za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila. Ovo je nacrt mišljenja. Autor je gospodin Dans. Dakle, u svojstvu izvjestitelja imate riječ. Najpša hvala izvjestiteljice. Evo, mali kontekst. Dakle, ova direktiva je donakle krivo nazvana, dakle, kada je zovemo e, eurovinjetom, direktivom o eurovinjetu, e, s obzirom da je naš prijedlog da se odustane od vinjeta. No dobro, to je ime koje se koristi. Ova direktiva pruža pravni okvir za naplaćivanje naknada teških teretnih vozila koja koriste određene ceste, a tu se prvenstveno misli na mrežu TNT u Europskoj uniji. Ona ne obvezuje države članice da naplaćuju naknade, ali minimalna da i tako što treba odrediti u predlogu komisije i reviziji direktive koji su iznijeli namjerava se bolje e, koristiti načelo korisnih plaća i onečišćavač plaća i tu se želi preći na sva teška vozila i putnička vozila, a e, naknada na temelju na vremenskoj osnovi takozvane vinjete trebalo bi se odustati od njih i preći na naknade na temelju udaljenosti. Dakle, to je kontekst. A što se tiče emisije stakleničkih plinova, cestovni promet je najveći izvor onečišćenja, predstavlja 23% ukupnih emisija CO2, a cestovni prijevod predstavlja 72% tih emisija. Najveći dio su putnički automobili, ali i teška teretna, vozila e, isto tako učestvuju velikim dijelom. Zagađenje zraka predstavlja još jedan e, veliki trošak i prema EA, e, Europskoj agenciji za okoliš, to je odgovorno za pola milijuna privremenih smrtnih slučajeva i naravno cestovni prijevoz je najviše odgovoran za to. S najvećim, sa sve većim su brojem e, sudionika u cestnom prometu, tu su i velika kašnjenja, traćenje e, goriva i emisije CO2. I sve to predstavlja 1 do 2% e, ukupnog BDP p-a u EU. Dakle, Prijedlog komisije je jako dobar, općenito govoreći, podržavam e, glavne ciljeve. Mišljenje koje sam iznio ima za cilj da se postara da učinkoviti i pravedan e, sustav naplaćivanja cestarina bude uspostavljen. Dakle, tu se e, govori ne samo o emisijama CO2, već i o načelu onečišćavač plaća i to će omogućiti da se pređe na mobilnost e, s nultim emisijama u budućnosti. Što se tiče područja primjene ovog prijedloga, komisija predlaže da se ovo e, proširi na sve, na sva teška e, vozila, između oslih autobuse i, autom, i kombije, i putničke, putnička vozila, jer automobili, autobusi i kombi ne daju dovoljan doprinos preko cestovne naknade, iako ta vozila čine znatan udio prometne aktivnosti i odgovorna su za veliki dio učinka na trošenje infrastruktura i ostale vanjske troškove. Predlažem također da se ovo primjenjuje na teška teretna vozila i kombije koji sve više koriste za e, prijevoz tereta. Dakle, naknade za teška teretna vozila koje počinju sa 3,5 e, tone, trebalo bi ih koristiti i za e, velike kombije koji se sve više upotrebljavaju za prijevoz tereta kako bi se zaobišla pravila koja se primjenjuju na teška teretna vozila. Što se pak tiče infrastrukturnih pristojbi, pozdravljam predlog komisije da se prestane koristiti, postupno koristiti vinjete jer one ne e, odražavaju korištenje e, e, cesta i potiču korisnike da više voze po cestama kako bi se isplatilo. A naknada na temelju udaljenosti, više ide u smislu poštivanja načela korisnik plaća, odnosno onečišćivač plaća. Dakle, moj prijedlog je da se postupno prestane koristiti vinjete za teška teretna vozila, pa i, i e, velike kombije za koji se koriste za e, prevoz tereta od 20. do 2022. a za laka vozila od 2026. Što se tiče vanjskih troškova, imam još par riječi. Prijedlog komisije želi e, eksternalizirati vanjske troškove, to se tiče e, zagađivanja zraka i bukom. No, treba, teško je i zahtjevno je definirati područja na koje se odnose, jer e, zagađenje zraka može putovati stotnama kilometara od izvora. Stoga predlažem da se na cijelo područje to primjenjuje. To bi trebalo da se odnosi na teška teretna vozila i velike kamione od 2022. i sva, prometna vozila od 2026. i na kraju. Evo mi očito želimo e, raditi na tranziciji na nultu emisiju kako bismo unaprijedili, poboljšali i ubrzali ovu tranziciju, predlažem da se držimo s, e, popust 75% za vozila koja imaju nulte emisije CO2. Također predlažem da se isključ, e, ukine četverogodišnja e, pošteda plaćanja naknade za e, ne samo za Euro 6 i sve buduće Euro klase i time bismo ubrzali prelazak na nulte emisije. I tržište zrak, pitanje zraka od ključnog značaja. Dakle, smanjenje zagađenja cest i olakšavanje prelaska na nultu stopu zagađenja su od ključnog značaja. Mislim da ljudi ne znaju naše se troše njihove cestarine ako se ne pravi e, razlika između korištenja i održavanja e, cesta, teško je opravdati dakle ove naknade. E, ovo će biti važan dosije, naravno vi e, se je odgovoran za ovaj dosije. thank you very much. Since... U redu, puno hvala. U 11 sati dolazi ministar za okoliš Bugarske, pa predlažem da ograničimo vrijeme govornicima kako ne bismo prekoračili vrijeme predviđeno za ovaj dosje. A sada izvjestitelji u sjeni počet ću sa gospodinom Gripom. Dakle, minuta i pol za svakog Eh, izvjestitelja u sjeni. Po mom mišljenju, Europska komisija je pripremila zanimljiv nacrt direktive koji ide u pravom smjeru. I to je rekao i naš izvjestitelj gospodin Dans. E, naplata cestarina vezanih uz broj kilometara koji prijeđe neko vozilo na cesti umjesto vinjeta koje su vezane uz vremensko trajanje e, ne a ne odražavaju e, stvarno korištenje cesta, to mi se čini dobrim. No, s točke gledište korisnika ceste, to je pravičnije. Isto tako i točke gledišta poduzeća. Čini se da je to pravičnije. Međutim, sustav vinjeta je zgodan. E, to je vrlo lako zakoristiti. Kupite vinjetu, na neko vrijeme i koristite kad god poželite u tom razdoblju. No imamo niz informacija od e, vlasnika osobnih vozila koji moraju kupiti vinjetu na određeni rok i time moraju platiti e, za samo jedno putovanje kroz neku zemlju, a to nije srazmjerno vremenu za koje su morali platiti. Dakle, prvobitno nije bila svrha takva putovanja naplaćivati preko vinjeta. Argumenti su ovdje izneseni jer e, promet u velikoj mjeri pridonosi zagađenju zraka. Nenaplata cestarina je također e, element politike. Znamo da postoje neke države koje nikada nisu podržavale bilo kakve pristojbe, a sada razmatraju uvođenje takvih naknada. A taj prijedlog Europske komisije bi mogao preokrenuti njihove planove. Stoga moramo biti svjesni toga i moramo imati na umu, na primjer, situaciju u Njemačkoj. Mislim da određeni stupanj usklađivanja na europskoj razini bi bio dobro došao trenutno se sada sustav mijenja. Ono što trebamo uzeti u obzir je opseg i stupanje usklađivanje. Hoćemo li uskladiti samo način na koji se naplaćuju cestarine i načine na koji države mogu nadoknaditi e, troškove e, kroz cestarine ili ćemo e, propisati i način na koji će države trošiti trošiti e, sredstva dobivena putem cestarina. Smatram da ta sredstva moraju biti namjenski korištenja za e, promet i okoliš, a nitko ne bi smio ni jedan drugi cilj financirati tim sredstvima. Još samo jednu stvar. Htio sam pitati Europsku komisiju kako planiraju prijeći e, sa e, pristupa Euroklase na pristup e, ugljičnog dioksida. I zašto te izmjene nisu unesene u direktivu? Hvala. Dobro, imat ćete dovoljno vremena, ovo je bilo malo predugo. A sada gospođa Majsner. Hvala lijepa. Biću kratka. Hvala gospodinu Densu na prijedlogu. Dakle, ima jako puno emisija štetnih plinova u cestovnom prometu i onda bismo doista trebali plaćati prema kilometru, prema korištenju benzina, onečišćenju. Dakle, onečišćivač plaća, to je taj moto. Međutim, to nije u prijedlogu i to nije cilj. Mislim da u prijedlogu ima puno toga dobrog. Mi imamo vinjete, ne možemo ih odmah ukinuti, na primjer u Austriji i Švicarskoj, ali mislim da su one pogrešan sustav. Sustav bi trebalo bazirati na prijeđenoj kilometraži. Hoćemo li govoriti o terminima, kada će se to dogoditi, trebamo pogledati pragmatično to pitanje kako to doista može funkcionirati. E, što se tiče e, naplate, održavanja i korištenja cesta, mislim da je to logično. Hoćemo li imati 57% cilj? E, mislim da je to dobar cilj, ali trebamo razmisliti hoćemo li ukinuti odmah svu naplatu. To je vrlo, vrlo ambiciozan cilj. Trebamo nagraditi one koji se doista dobro ponašaju. A e, kako trošiti sredstva, to je jasno. Svaki ministar financija veseli se određenim izvorima prihoda, ali trebamo doista imati novca i za infrastrukturu i za okoliš. Hvala vam lijepa, veselim se suradnji. Hvala gospođi Majsner, a sada gospodin Ek. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala predsjedateljice. Podržavam naravno proširenje ovoga opsega takozvane direktive o eurovinjeti i nadam se da ćemo pronaći načina da odgovaraju svi oni koji zagađuju ili onečišćuju. Ovaj put bismo mogli pokušati biti bolji nego prošli put i iskoristiti mogućnost da doista novac e, uložimo e, u e, zaštitu okoliša i smanjenje šteta koje prouzrokuje cestovni promet, a možda možemo i zakrpati rupe na našim cestama. Što se tiče euro vinjete, onaj ko je onečistio mora platiti i tu se zalažem za harmonizaciju. Štete na okoliš, na bioraznolikost, na klimatske promjene, naša ovisnost o nafti, to je nešto što pokrivamo ovim iznosima. A za osjetljiva geografska područja trebamo e, imati na umu bolje razređene zaštitne standarde vozila ispod 12 tona i autobusi trebaju biti također predmetom razmatranja e, jer trebamo poboljšati uvjete rada ljudi na tim vozilima izbjeći socijalni dumping. Vozači kamiona i autobusa iz Istočne Europe su u bitno drugačijem položaju od vozača u Zapadnoj Europi. Veselim se suradnje s gospodinom Densom i drugim kolegicama i kolegama na ovom izvješću. Hvala. Hvala, a sada gospodin Taylor. Puno hvala. Čestitam vam na obavljenom poslu. Mislim da je ovo dobar korak u pravom smjeru. Mislim da je prijedlog komisije e, učinjen e, u dobroj vjeri i da e, veliki postotak onečišćenja koje dolaze od e, osobnih vozila e, i da sve to uključujući i druga vozila treba biti uključeno u područje primjene. Obvezna diferencijacija e, obzirom na CO2 i na udaljenost je važna tako da bismo poticali čišća i učinkovitija putovanja ovo je hitno ako ćemo postići ciljeve vezanih uz klimatske promjene e, i e, boriti se protiv zagađenja zraka. Treba obratiti pozornost i na e, čestice na dušikovog si, dakle na druge onečišćivače, pa moramo koristiti ovaj alat kako bismo to prevladili stradali. Također e, moramo shvatiti da e, sektor e, prometni sektor mora platiti svoj dio troškova i te troškove treba primijeniti na cijelu mrežu e, što će poticati tržišno natjecanje između načina prijevoza, dakle 100% željezničke mreže je pokriveno e, pristojbama, dakle trebamo jednake uvjete za sve. Hvala. Hvala predsjedatelju i hvala mm, na prijedlogu i na prezentaciji prijedloga. Čini mi se da mišljenje odbora, odbora za okoliš može doista inzistirati na načelu onečišćivač plaća. To je ono što je prihvaćeno i u drugim sektorima. Slažem se s onim što je temeljno odlučila Europska komisija, a to je proširiti polje primjene direktive, uključiti ne samo teška vozila, već i takozvana lakša osobna vozila, a i onda ukinuti vinjete koje se e, koriste za e, vremensko razdoblje korištenja autoputeva i e, izračunavati korištenje autoputa temeljem prijeđene udaljenosti. Mislim da je to učinkovitija mjera. No, izazov koji je pred nama, ovaj zakonski dokument čini E, istovremeno i realnim i ambicioznim, zato što imamo određene ciljeve koje trebamo ispuniti do 2020. a to je internalizirati cestovne troškove, odnosno nositi se sa onečišćenjem e, zraka i e, onečišćenjem koji dolazi putem buke. Dakle, radi se o troškovima, radi se o prihodima koji se ponovno trebaju investirati u smanjenje emisija, u zaštitu okoliša Svete Sve, te troškove treba doista ponovno ulagati kako bismo ubrzali naš prijelaz na električne automobile. Dakle, bolje koristiti resurse i trenutačni model prijevoza trebamo napustiti što prije. Zastupnica izvolite. Hvala predsjednice. Ovaj dosije, po našem mišljenju, donekle problematičan, barem kada se radi o naplati e, stranih i nacionalnih vozila. Svaka država ima svoje mjere, neke će biti očuvane, neke će biti izmijenjene i istina je da e, tranzicijska zemlja kao što je Francuska e, ima velike izdatke za održavanje svoje mreže, cestove mreže i zagađenja i normalno je da svi koji koriste ceste, bili francuzi ili stranci, koriste, e, odnosno sudjeluju u tome. Svi parametri su analizirani i radimo na tom dosjeu, no tu je jedan ključni problem, to jest ovaj dosje je barem ovim putem, prvi koji namjenjuje europski svojevrstan europski porez, a e, imajući to na umu mi ćemo biti jako obazrivi. Hvala, gospodin Dorfman. Hvala lijepa. Izvješće ide u pravom smjeru, ali želim napomenuti još dvije, tri stvari. Dakle, osobna vozila i mala, lakša transportna vozila trebaju biti uzeti u obzir plaćanja ove pristojbe. Sve više tih vozila postoji na našim cestama. To jednostavno nije više niti problem naplate, već je problem i saobraćajnih nesreća i buke koje ta vozila stvaraju. Ja sam za to da se plaća po prijeđenom kilometru, ali da imamo prijelazno razdoblje za osobne automobile do 2025. godine. Bitno je da nijedna država članica ne uvodi nove vinjete u e, tom razdoblju. I još jedna stvar vezano za korištenje sredstava, namjensko korištenje, mislim da je to bitno. E, bitno je i za one ljude koji u svojim životnim uvjetima pate zbog toga što žive uz određene prometnice. Životni uvjeti trebaju biti poboljšani. Mnoge autoceste su u koncesiji, to su visoko profitabilne onda koncesije, e, ti profiti trebaju biti usmjereni na infrastrukturu i na to da koncesionar ulaže određeni dio novca za poboljšanje uvjeta uz cestovni pravac. A sada komisija. Thank you. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom jako dobrom izvješću. Komisija pozdravlja predložene amandmane. Vidimo da je izvješće u skladu sa onim koje je iznijela gospodina Vodaronu u odboru TRAN. Osobito primamo na znanje mjere vezane uz okoliš, na primjer, zamijeniti referentne vrijednosti koje predlaže komisija minimalnim vrijednostima to je nešto što se svakako može uzeti u obzir. Također, skraćivanje rokova za postupno ukidanje programa vezanih uz naplatu po vremenskom korištenju. To čini ovaj prijedlog ambicioznim. Također pozdravljamo predložene izmjene vezane uz e, vozila s dvojnim emisijama, dakle e, popust od 75% bi se za takva vozila mogao početi primjenjivati od samog početka stupanja na snagu direktive, to ne bi bio problem. Kad je riječ o namjenskom korištenju sredstava, kao što znate, e, komisija općenito podržava korištenje prihode od cestarina za reinvestiranje u e, transportni sektor kako bi taj cijeli sektor bio održiviji u cjelini. I stoga pozdravljamo dodatne točke u članku 9 direktive čime bi se poticalo korištenje tih prihoda za čisti transport, istovremeno želim upozoriti na sljedeće. Neki od drugih elemenata koji su sada u direktivi u tom članku to jest određene mjere koje bi trebale podržati sigurnost na cestama i sigurno parkiranje su uklonjene iz nacrta izvješća, možda bi se to trebalo ponovo razmotriti i da bih odgovorio na pitanje postavljeno komisiji o varijacijama u e, pristojbama obzirom na emisije CO2, zašto modaliteti još nisu jasno definirani u direktivi. Razlog tome je vrlo jednostavan, potrebni podaci za emisije CO2 za teška vozila još nisu raspoloživi. Ti se podaci pripremaju. Upravo sada se izračunavaju, metodologija se finalizira i kada budu na raspolaganju ovjerene vrijednosti emisija CO2, u tom slučaju možemo predložiti konkretne načine diferencijacije e, klasa vozila prema emisijama. Zato komisija predlaže da se to riješi delegiranim aktom, ali to je naravno i političko pitanje da li države članice i parlament žele da se takva mjera uvede delegiranim aktom. Razlog tome je da bi se mogućnost variranja eh, pristojbi prema razini emisija eh, mogla brže ostvariti. Dakle, ne bi se trebalo čekati novu izmjenu cijele direktive. Hvala. Zahvaljujem, gospodin Das. Molim vas budite što kraći. Da, bit ću vrlo kratak. Samo želim svima zahvaliti na komentarima i komisiji na odgovoru. Mislim da se općenito slažemo o načelima ovog dosija. Naravno da postoje neke tehničke razlike među različitim klubovima, ali to nije ništa što se ne bi moglo riješiti u razgovorima. Mislim da se svi slažemo da treba podržati načela prijedloga komisije i da države članice i one koje bi mogle e, biti e, isto predmetom ove direktive to mogu prihvatiti. Hvala. U redu, ovo je bilo upravo na vrijeme. Rok za amandmane je 1. veljače, 26. i 27. ožujka će biti glasovanje na odboru. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja sa ministrom e, za okoliš i vode Bugarske. Dakle, počnimo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Želim toplu dobrodošlicu ministru Neni Dimovu koji je zadužen za okoliš i vode u bugarskom predsjedništvu, a želim čestitati Bugarskoj na prvom predsjedanju vijećem i želim vam veliki uspjeh u sljedećih šest mjeseci. Kao što je uobičajena praksa, na početku predsjedništva ministar će iznijeti glavne prioritete bugarskog predsjedništva na području okoliša, klime i održat će se razmjena mišljenja sa članovima našeg odbora. Također Ministar će govoriti i o sigurnosti hrane jer i to spada u djelokrug rada našeg odbora. Mi iščekujemo vašu prezentaciju. Izvolite, imate riječ. Ja ću si dopustiti da govorim svojim jezikom, ali želim vam svima uputiti poziv jer sati pol ako ne bude dovoljno možemo kasnije nastaviti sa pitanja, pitanjima koja eventualno preostanu. Gospođo predsjedateljice, uvaženi e, dopredsjednici, uvaženi članovi odbora Envi. Dopustite da podijelim s vama svoje uzbuđenje. E, vrlo mi je drago što sam danas pred vama, e, pred članovima odbora Envi, da vam iznesem prioritete bugarskog predsjedništva na području okoliša. Uloga Bugarske kao države članice može biti samo u obogaćivanju europske kulturnog identiteta. Europa e, pridonosi e, kulturnoj raznolikosti ne samo svojom bogatstvom povješću. E, Bugarska je tome pridonjela i čiriličnim pismom. Bugarska je stoljećima štitila Europu od stranih osvajanja uz velike žrtve, a mi i dalje čuvamo jugo istočna vrata kontinenta. Naša misija zaštitnika uključuje i zaštitu e, bioraznolikosti. Bugarska je pri vrhu bioraznolikosti u Europi, a to je i mjesta gdje se javljaju nove biološke vrste. Uz to sagledavamo gospodarski rast i razvoj u ravnoteži sa zaštitom okoliša. Mi kao predsjedništvo vijeća ćemo aktivno raditi na održavanju te ravnoteže kao predsjedništvo vijeća nama je ključno zadržati učinkoviti otvoreni dijalog sa Europskim parlamentom kao su legislatorom. Dakle, e, naši prioriteti e, na području okoliša e, će biti dio našeg važnog odnosa sa Europskim parlamentom. Želim potvrditi svoju spremnost na trajan dijalog kako bismo našli e, učinkovita i izvediva rješenja kako bismo zaštitili europske građane i e, temeljne europske vrijednosti. Europa i njeni građani trebaju više sigurnosti, stabilnosti i solidarnosti. Sigurnost eh, znači zaštititi zdravlje planete i ljudsko zdravlje. Stabilnost eh, znači eh, održivi rast i zeleno gospodarstvo i prijelaz na kružno gospodarstvo. Te inovacije solidarnost se temelji na koheziji i konvergenciji, ali također treba uzeti u obzir i zemljopisne, kulturne i socioekonomske specifičnosti pojedinih regija. U našem programu smo se usredotočili na prijelaz na e, kružno gospodarstvo e, pravilnim korištenjem resursa i ublaživanjem učinaka na okoliš. Radit ćemo na postizanju održivog rasta i na dobrim uvjetima za eko-inovativna rješenja. Naši glavni prioriteti su e, kružno gospodarstvo i eko-inovacije. Pozdravljamo mini paket e, za kružno gospodarstvo koje je komisija donijela prošli tjedan. Mislimo prioritizirati e, strategiju za plastiku, organizirat ćemo raspravu na ministarskoj razini. U ožujku mi ćemo se fokusirati na to kako e, povećati recikliranje, a umanjiti odlaganje i spaljivanje e, plastičnog otpada. U lipnju ćemo imati zaključke vijeća koji će voditi komisiju u sljedećim koracima i mjerama koje treba brzo provesti e, i dati im prioritet. Ovdje želim spomenuti da rasprava će također uključivati komunikaciji o sučelju između kemijskih proizvoda i otpada, odnosno e, legislativi u tim područjima. Također e, smatramo da je zagađenje zraka veliki problem i da e, predstavlja niz izazova. E, to je problem s kojim smo suočene ne samo države članice, 16 njih prema komisiji, već i cijela Europska unija. Zato ćemo usmjeriti naše napore ka različitim inicijativama e, e, za poboljšanje kakvoće zraka i kako bi ti mehanizmi bili popularniji da bi se zaštitilo zdravlje europskih građana i okoliš. To će biti glavna tema konferencije na visokoj razini e, posvećenoj eko-inovacijama koje ćemo organizirati 5. i 6. veljače u Sofiji. Kakvoća zraka će također biti tema na neformalnom vijeću za okoliš u travnju. Želim ovom prilikom pozvati vas, gospođo predsjedateljice, na sudjelovanje u oba ta događanja. Također želimo i bolju regulativu i učinkovitiju provedbu zakonodavstva na području zaštite okoliša. To je naša zajednička odgovornost jer sadašnja, e, sadašnje zakonodavstvo sadrže neke kontradiktorne ciljeve e, koji e, dovode do nepredvidivosti i do neodržive provedbe. Također postoji problem kada je riječ o odnosu E, o odnosu zakonodavstva na različitim područjima, s jedne strane okoliša, s druge strane poljoprivrede e, i drugih područja. Uz e, predvođenje političke rasprave na tu temu za vrijeme neformalnog vijeća u travnju. Mi ćemo u ožujku govoriti i o ozelenjivanju i kako bismo izbjegli bilo kakva kriva tumačenja ili spekulacije, želim jasno naglasiti da u Europi postoji politički konsenzus po pitanjima klimatskih promjena i mjera koje treba poduzeti i i Bugarska sudjeluje u tom konsenzusu. Ja ću raditi na održanju tog konsenzusa. U sljedećih nekoliko mjeseci aktivno ćemo se pripremati za COP24 sa e, dijalogom o provedbi Pariškog sporazuma. Govorit ćemo o pitanjima adaptacije, odnosno prilagodbe kad je riječ o europskim politikama i boljoj mobilizaciji sredstava iz proračuna Europske unije. Novi pravni okvir za dekarbonizaciju e, prometa je još jedan stup na kojem ćemo raditi vrlo aktivno. E, ciljamo e, da postignemo politički dogovor e, u razgovorima s vama e, za praćenje i izvješćivanje o emisijama CO2 iz teških teretnih vozila. Počeli smo rasprave o standardima emisija CO2 za nova vozila, odnosno nove automobile i kombije. To je jako važno za Europu i njene građane. E, planiramo ministarsku raspravu za vrijeme vijeća u lipnju kako bismo dobili političke smjernice za taj proces. E, u zaključku bugarsko predsjedništvo nastupa u vrijeme koje je važno za Europsku uniju. Imamo izazove koje je bilo teško zamisliti i krize koje smo bili zaboravili u vrijeme prosperiteta. Smatramo da su nas ti izazovi ujedinili, osnažili i naučili da ništa ne trebamo uzeti zdravo za gotovo. Smatram da moramo odgovoriti na krizu sa više Europe jer budućnost pripada Europi jedinstva prosperiteta i solidarnosti jer zajedno smo snažni. Hvala. Najljepše vam hvala na ovom uvodnom izlaganju. Imamo sada prostora za raspravu. Lijepo molim da postavite pitanja. I kao što sam rekla, prvo gospodin Lavija. Hvala lijepa gospodine ministre. Hvala što ste došli e, danas k nama na odbor za okoliš i hvala vam na teme koje ste odredili kao prioritete vašeg, e, odnosno bugarskog predsjedanja. Iznimno je važna suradnja između dva su zakonodavca, dakle vijeća i parlamenta koji će u okviru Lisabonskog sporazuma donijeti zakonodavne smjernice u okviru kojih će se kretati Evropska unija. Vrlo je važno što ste naglasili važnost nekih zakonodavnih paketa koje vijeće namjerava provesti i na kojima namjerava raditi u tijeku šestomjesečnog e, bugarskog mandata. Prije svega ovdje mislim na kružno gospodarstvo, zbrinjavanje otpada. E, radi se o ciljevima koji su dogovoreni u zakonodavnom paketu s prošlim predsjedanjem. Uskoro će se prijeći na provedbu i na e, sve one sadržaje koji su okviri postignutih dogovora. Drugi prioriteti, kvaliteta zraka, zaštita građana, zaštita okoliša u skladu sa zakonodavnim prioritetima, ozelenjavanju poljoprivrednoj politici. Dakle, to su sve teme koje su na srcu i parlamentu. Međutim, postoji jedna opasnost. Prije svega se to odnosi na zajedničku poljoprivrednu politiku. Čini se da se vraćamo da korak unatrag, da se radi na renacionalizaciji poljoprivrednih politika, na fragmentiranja. To je nešto što ne želimo. I postoji još jedno pitanje koje im je važno, a to je buduća revizija direktive o pitkoj vodi. Bilo je predviđeno da će 2015. godine Europska komisija ponovno ispitati prilog 1 o kvaliteti voda vezano za e, znanstveno-tehnološki napredak. Međutim, taj prilog nije nikada žuriran. Unutar tog priloga postoje određene precizne točke koje govore o kvaliteti vode, kvaliteti pitke vode. Izvori pitke vode su e, iznimno važni za cijelu Europsku uniju. E, zato unutar direktive trebamo vidjeti je li dozvoljen 1 mg po litri pitke vode e, određenih sastojaka. Radi se o 2,4 mg u svjetskim okvirima, ako sam dobro upoznat. Zato bih e, zamolio da Europska komisija koja kaže da treba ažurirati priloge, smatrali da to treba učiniti što je brže moguće, zato što je voda rijetki resurs kojega doista trebamo. Dakle, radi se e, o e, temi o kojoj bih volio čuti vaše mišljenje. Hvala lijepa, gospođa Bonafé. Hvala lijepa predsjedateljice. Dobar dan gospodine ministre. E, moram vam e, dva puta čestitati. Prvo zbog toga što predsjedate ovim polugodišćem, a i zato što je to prvi put što Bugarska predsjeda. U vašim rukama su važni zakonodavni dosjeji, važni za socijaldemokrate, za naš klub. Mislim da je veliki posao pred vama. Radi se o smanjenju emisije CO2 iz automobila. Radi se također i o nastavku trijaloga o praćenju CO2 emisija iz teških vozila kamiona. E, to je tema kolege Zofolija. Dakle, to je ključno da bismo postigli obveze koje smo preuzeli Pariškim sporazumom, a isto tako je važno i za poboljšanje kvalitete zraka za naše građane. Onda ste govorili o mini paketu kružnog gospodarstva, o plastici i strategiji za plastiku. To su dokumenti koje smo djelomično i raspravljali na prošloj plenarnoj sjednici u Strasburu. No, kao što znate, postoji još jedan dosje je a to je kružno gospodarstvo. Vi ste to spomenuli kao jedan od vaših prioriteta. Ja sam bila izvjestiteljica, dobili smo provizorni dogovor oko ovog dosjea prošlog mjeseca nakon pregovora koji su bili vrlo teški, vrlo složeni. Nažalost, u ovom trenutku ovaj dokument stoji u tajništvu vijeća. Zato vas molim za pomoć. Molim vas da pokrenete e, korištenje ovog rezultata, da se poštuje ugovor i da se provedu sve mjere koje se sadržane u e, paketu kružnog gospodarstva od recikliranja do zbrinjavanja e, otpada. Dakle, drago mi je bilo čuti što je među vašim prioritetima isto i razvoj eko-inovacija. Radi se o središnjoj i vrlo važnoj temi, zato što danas trebamo pratiti tehnološki razvoj, trebamo inovacije kako bismo imali održive proizvode u cijelom ciklusu života i kako bismo pokrenuli nove grane gospodarstva. Zato vas i ovdje molim za podršku, za poticaj kako bi komisija što prije je predložila prijedloge za koje je obavezna, obavezna učiniti to u okviru kružnog gospodarstva. I postavljam pitanje, ako želimo promijeniti paradigmu razvoja, okrenuti se prema održivom razviju prije drugih kako bismo imali kompetitivnu prednost, jasno je da se sve ne može povezivati samo sa zaštitom okoliša. Vi ste to rekli, vjerujemo u gospodarstvo koje će štititi okoliš. Moje pitanje je sljedeće. Hoćemo li imati zajednički dokument sa e, Vijećem za konkurentnost kako bi ove teme e, postale teme ekonomskog e, oporavka cijele Europske unije, a ne samo okolišne teme? Hvala vam lijepa, podsjećam na vrijeme, samo dvije minute, gospođo Görling, hvala lijepa. E, hvala ministru kojeg pozdravljam. Želim govoriti o jednom pitanju koje nije zakonodavne prirode niti na zakonodavnoj agendi, ali predsjedanje nije samo to, iako je to važno. E, predsjedanje je e, važno i za e, opipavanje javnog mijenja, javnog bila. U našoj javnosti je vrlo izražen problem kvalitete zraka. I pročitala sam izvješće Europske agencije za kvalitetu zraka za Bugarsku. Čini se da Bugarska ima isti taj problem kao i druge države članice. Tako da bih e, željela vidjeti da se poduzimaju neke aktivnosti. Ne moramo čekati zakone ili zakonski okvir. Želimo možda dobiti izjave država članica da su spremne poduzeti ozbiljne korake vezano za kvalitetu zraka predugi je popis država članica. Komisija je ovaj mjesec predstavila dugi popis kršenja naših pravila. Mislim da se približavamo kriznom razdoblju, tako da se pitam može li vaše predsjedanje osmisliti neke aktivnosti u tom smislu? Kakva su vaša nacionalna iskustva? Što bugarsko predsjedanje može učiniti da se ovo pitanje pokrene? Hvala lijepa. Gospodine Gebrandi, zahvaljujem predsjedateljice i zahvaljujem poštovana ministre Dimov što ste ovdje danas s nama. Imam tri kratka pitanja. Prvo, o klimatskim promjenama. Govorili ste o konsenzusu koji smo postigli unutar Evropske unije i o konsenzusu koji postoji u bugarskom predsjedništvu o klimatskim promjenama. No vi ste osobno na neki način doveli u pitanje klimatske promjene. Jesu li one uzrokovane ljudskim aktivnostima ili ne? Isto tako ste doveli i u pitanje podizanje razine mora, osobno. No, vi ćete sada predsjedati mnogim važnim sastancima o klimatskim promjenama, pa se pitam osobno koji je vaš stav u odnosu na klimatske promjene. To bi mi u ovom trenutku bilo važno znati. Druga stvar, kvaliteta zraka. Drago mi je da je to jedan od vaših prioriteta. Međutim, istovremeno, Bugarska se pridružila Poljskoj u um, zakonskom preispitivanju jednog zakonskog akta koji je već usvojen, a radi se o novim standardima emisija za e, nova postrojenja, nove E, termoelektrane. Dakle, kako ćete nam to objasniti? S jedne strane to je vaš prioritet, a s druge strane pravno dovodite u pitanje nove standarde o istome. I na kraju, gospođo predsjedateljice, strategija bioraznolikosti za 2020. Znamo da su svi indikatori ušli u crveno, osim jednog. Nisam čuo ništa o bioraznolikosti u programu, E, ministra, ali ukoliko se želimo približiti ciljevima do 2020. za bioraznolikost, trebaju nam hitne aktivnosti. Moje pitanje je e, je li bugarsko predsjedništvo voljno učiniti bilo što o bioraznolikosti u e, sljedećih šest mjeseci kako bi se zaštitila priroda u Europi? Hvala vam. Gospođo Konečna, Hvala lijepa predsjedateljice, poštovani gospodine ministre. Razumijem da je kružno gospodarstvo i onaj dio koji se odnosi na zbrinjavanje otpada nešto što je iznimno važno. Međutim, imamo još jedan paket koji smo u Strasburu usvojili na posljednjoj plenarnoj sjednici, a to je paket o klimi koji se sastoji od tri dokumenta. LULUCF, upravljanje i biogoriva. a postoji dio koji se odnosi na energetsku učinkovitost. Vi e, uopće niste spomenuli ove teme, pa se pitam e, kako će ćete se postaviti prema ovim pitanjima. Hoćete li raditi na njima, hoće li biti direktne primjene izvješća i zakonodavnih akata ili ćete pokrenuti trijaloge. Što mislite o tome i što možemo očekivati od vas ako budemo e, imali trijalog? Sljedeće pitanje odnosi se na biogorivo. E, kako je vaše mišljenje o izlaznoj strategiji prve generacije biogoriva u vrlo kratkom vremenskom razdoblju? Što mislite o biogorivu koji se dobiva iz palminog ulja i ukidanje, ukidanju takvog goriva? Želimo da ta goriva budu ukinuta do 2020. Hvala lijepa. Uh, uh, Dobro. Evo vam zaključimo prvi niz pitanja. Ministre, sada imate mogućnost odgovoriti na postavljena pitanja. Najljepša hvala. Posljedna su važna pitanja. Rečeno mi je da će da prvo izlaganje treba biti kraće, tako da nisam mogao obraditi sve teme kao, kako sam namjeravao. Dakle, ovdje ću djelomično odgovoriti na pitanje na pitanje, a osvrnut ću se opet i na zadnje pitanje, no idemo redom. Gospodine Lavija, sve što se tiče zdravlja građana Europske unije važno je. Ja sam istaknuo kvalitetu zraka, ali to ne znači na koji način da kvaliteta vode nije važna ili bilo što drugo što je e, značajno za zdravlje ljudi. Što više, Europska komisija kaže da mi u Bugarskoj imamo jednu od najkvalitetnijih pitkih voda u Europskoj uniji. No evo sada predstavljam vijeće tako da neću govoriti u ime Bugarske, već u ime predsjedništva. Rezultati nad, pregleda direktive o pitkoj vodi pokazali su da je provedba jedan od ključnih aspekata za jamčenje kvalitete pitke vode u EU. uniji. Istovremeno u okviru ove revizije uočena su neki problemi na kojima treba poraditi što se tiče pružanja informacija krajnjim korisnicima o standardima kvalitete i tako dalje. Tako da očekujem predloge za reviziju ove direktive u komisiji i nadamo se da će oni to napraviti. Bilo bi dobro imati direktivu koja će zajemčiti jednaku kvalitetu zaštite ljudskog zdravlja od štetnih učinaka e, onečišćenja vode u Europskoj uniji. To znači da mi shvaćamo značaj toga, ali isto tako očekujemo inicijativu Europske komisije. Gospodje Bonafé, postavila je nekoliko važnih pitanja koja se tiču kružnog gospodarstva, eko inovativnosti i gospodarskog rasta u EU. uniji. Najprije ću se osvrnuti na kružno gospodarstvo. Okoliš je biti savršen primjer kružnog gospodarstva. Dakle, trebamo učiti od prirode, od okoliša kako voditi kružno gospodarstvo. Ekonovativnost je isto tako od ključnog značaja. U nekoliko navrata Europa je proživjela krizu. I sposobnost Europe da se obnavlja omogućila je da se vrati na i zato ćemo i raditi na poticanju tog te europske sposobnosti, genijalnosti. Ovo je jako važna rasprava koja će duže trajati sigurno od našeg predsjedništva, no i sljedeće predsjedništvo bavit će se time. Ne mislim da možemo ovako što riješiti u roku od šest mjeseci ili godinu dana. To je postupak koji trebamo olakšati i podržati. Paket mjera za gospodarenje otpadom. I o tome ste poslali pitanje. Estonija je po tom pitanju puno toga napravila i napravljen veliki iskorak eh, po pitanju gospodarenja otpadom. Dakle, u veljači ćemo nastojati predstaviti taj paket mjera koreperu kako bi se nastalo na tome raditi. Gospodin Mining govorio o će zrak Da, moramo se odlučiti za neke mjere, to je sigurno. To se može zakonskim, zakonodavnim putem napraviti ili ne. To je inicijativa koja je došla od Europske agencije za okoliš. Kao je ukazala na porast temperatura. No, postoji nešto čime se nismo bavili, a to je Zapadni Balkan koji su dijelom Europe, ali ne Europske unije. To je jedan od prioriteta našeg predsjedništva. Mi bismo trebali i tom stanovništvu koje smatra Europu svojim prirodnim e, prostorom i domom e, dati neke izglede budućnosti. Dakle, kada govorimo o konkretnim mjerama, želio bih uključiti i Zapadni Balkan također. Pozvao sam njihove ministre okoliša da nazvače sastanku 5. i 6. veljače u, na, u forumu na Sofiji gdje ćemo imati forum o ekološkoj inovativnosti i o kakvoći zraka. Dakle, to su bugarski prioriteti. Dakle, mi gledamo kako putem inovacija možemo poboljšati kvalitetu zraka i nadam se da ćemo također moći uključiti u taj rad i spomenute zemlje. Jer, kao što znate, zrak nema granica i važan je za sve europljene. Gospodin Herbrandi postavio nekoliko pitanja. Neka su bila i osobne prirode. Kao što rekao na samom početku, mogu odgovarati na osobna pitanja, ali ja sam ovdje u svojstvu ministra Bugarske i predsjednika vijeća Dakle, naš osobni razgovor možemo voditi izvan ove dvorane i sa zadovoljstvom ću vam se i, ću i osobno razgovarati s, s vama. U svom uvodnom izlaganju rekao sam da postoji konsenzus na europskoj razini i naglasio sam da je konsenzus politički instrument da se ostvare neki ciljevi, a znanost je uvijek oprezna, ona ne vjeruje, ona istražuje, ispituje i zato stavlja na raspolaganje argumente kako bi političari mogli doći do konsenzusa i konsenzus omogućuje djelovanje. Dakle, predsjedništvo želi očuvati postojeći konsenzus i to je ono što sam spomenuo u svom uvodnom govoru. Postavljeno je još jedno pitanje, a to je da se Bugarska pridružila Poljskoj kako bi osporila odluku komisije. Čujte, kvaliteta zraka je jedan od ključnih prioriteta Bugarske i još 16 ili možda čak i 28 država članica i to nije nikako u suprotnosti s tim da mi osporavamo odluku komisije glede njihov, e, pravnog postupka i načina na koji je to usvojeno. Mislim da zakonodavstvo treba očuvati, da je bilo postupovnih e, pogrešaka ako sud smatra da smo pravu, tim bolje. Ako ne bude smatra da smo u pravu, mi ćemo na to pristati, ali vladavna prava je jedna od ključnih vrijednosti i mislim da imamo pravo osporavati donesene odluke. I Iz tog razloga smo se pridružili Poljskoj u njihovom sporu, odnosno zahtjevu. Što se pak tiče zaštite i očuvanja prirode, mislim da mi u Bugarskoj možemo biti dobar primjer jer smo jedna od zemalja koje imaju najveći postotak područja pod naturom 2000, pre više od 34% države je pod tim programom. E, gospodarski razvoj treba biti uravnotežen sa zaštom okoliša i biološkom raznovrsnošću jedno i drugo su važni i gospodarstvo i zaštita okoliša i mogućnost da se i treba spružiti mogućnost građanima da žive u prosperitetnom društvu. Dakle, ne možemo staviti vagu između jednog ili drugog. Gospođa Konečna. U biti na samom početku sam pokušao odgovoriti na neka od vaših pitanja koja se tiču energetske učinkovitosti i uredbe o upravljanju. I o direktivi o obnovljivim energijama. Bugarsko predsjedništvo želi nastaviti aktivno raditi na paketu mjera za o čistim energijama. Temeljit ćemo se na onome što je napravljeno u okviru estonskog predsjedništva. Bugarsko predsjedništvo očekuje početak trijaloga o uredbi o upravljanju i nacrt direktive o energetskoj učinkovitosti i obnovljim energijama. Očekujemo intenzivne i uspješne razgovore s Europskim parlamentom pregovarat ćemo s vama i nadam se da će to biti konstruktivno i transparentno. No želio bih inzistirati na nečemu sada. Naime, svi vi eurozastupnici predstavljate različite društvene skupine, različite interese svojih izbornih jedinica. Dakle, tu bi trebala postati ravnoteža između svih tih interesa. Ja osobno predstavljam 28 država članica, tako da bih trebao naći ravnotežu između njihovih stavova. Tako da je naš zajednički rad jako važan kako bismo iznašli tu ravnotežu koja je s jedne strane ravnoteža između država članica koja je jako važna, a s druge strane e, jako je važno ono što vi predstavljate, to je ravnoteža interesa vaših glasača, tako da se nadam da ćemo imati jasna otvorna vrata između e, nas. Najljepša hvala. Sada ćemo preći na drugi krug pitanja, svi će se moći javiti za riječ. Molim vas da ne budete predugi, da se ograničite na jednu minutu. Prvi govornik gospođa Šujica. Uh, Hvala, predsjedavajuća. Gospodine Dimov, s obzirom da je Zapadni Balkan jedan od bugarskih prioriteta, kao što ste sada rekli, i njihova integracija u EU, ja imam jedan okolišni problem koji je dosta konkretan i koji bi mogao potpasti pod polje djelovanja vaših prioriteta. Prije mjesec dana i to ne po prvi put, ovo užasna okolišna katastrofa izazvana je e, na, našem, e, na hrvatskom jugu od morskog otpada. I to je u mom e, mačnom gradu već moj matični grad e, Dubrovnik e, je ugrožen e, i mogu vam pokazati neke fotografije da vidite što se tu događa, to traje već čitav niz godina i do toga dolazi zbog ogromne količine otpada i plutajućeg otpada koji dolaze prvenstveno iz Albanije i Crne Gore i zbog struja, to dolazi do Dubrovnika i Južnog otočića Ja sam se obratila Europskoj komisiji da se spriječi ekološka katastrofa, iako su te zemlje potpisale konvenciju iz Barcelone o zaštiti e, obala i mora u sredozemlju, količina ovog otpada je sve veća i nanosi štetu stanovništvu i flori i fauni. Dakle, ja se nadam da ćemo što prije donijeti strategiju o plastici o kojoj je bilo riječi prošlog tjedna na plenarnom zasjedanju. No mislite li da bi proaktivnija e, suradnja, regionalna suradnja između država članica Europske unije i susjednih država koje su dobile status e, kandidata, ne mislite li da bi to bilo potrebno ostvariti kako bi se ostvarili bolji rezultati u zaštiti okoliša. Ne bi li trebalo uvesti jače kriterije za otvaranje i zatvaranje poglavlja koje se tiču okoliša? Evo, to je moje konkretno pitanje. Hvala. Najpša hvala, gospodin Parnjö gospodine ministre, predsjednice, uvaženi kolege. Evo nas dosta u nelagodnoj situaciji. Ja sam bio izvjestitelj Europskog parlamenta prigodom ovog povijesnog sporazuma u Parizu u prosincu 2015. godine koji se tiče COP21. Bio sam ponovno suizvjestitelj za COP23. Međutim, prije ovog saslušanja primijetio sam i čitao određene osobne vaše stavove koji uopće ne idu u smjeru djelovanja svi u nas u Europskoj uniji kako i koji se borimo protiv klimatskih promjena. Kaže se da ste javno izrekli da su klimatske promjene mit koje forsiraju, koje forsira ljevica kako bi obuzdala industrijski kapital. Ne, ministre, mislim da je stvarnost, odnosno stvarnost takve da pokazuju da je planet ugrožen i da na razini Europske unije moramo biti prvi koji će stati e, i boriti se protiv klimatskih promjena. Tako da se nadam da narednih šest mjeseci ćete uspjeti staviti na stranu svoja osobna uvjerenja i da ćete zastupati europske stavove e, glede klimatskih e, borbe za klima, protiv klimatskih promjena. Imam jedno pitanje za kraj, da li Bugarsko predsjedništvo Europske unije razmatra e, mogućnost organizacije sastanka za financiranje rada u okviru One Planet Summit e, koji, e, koji bi se nadovezao na taj summit e, koji je organizirao francuski predsjednik u 12. prosinca. Hvala gospođa Meissner. Hvala lijepa, hvala predsjedateljice i hvala gospodinu ministru. Želim nekoliko riječi reći o strategiji za plastiku. To je jako važna strategija i drago mi je da će to biti jedan od vaših prioriteta. U ovom trenutku pokušavamo e, dobiti izložbu G7 o plastici i onečišćenju mora ovdje u travnju u Briselu. To je samo najava. A sada nešto konkretno, dakle ja se jako zanimam za dobro stanje naših mora, pa i Bugarska ima more, Bugarska ima obalu, mi imamo Međunarodnu e, komisiju za mora, za oceane, more su iznimno važna za klimatske promjene i za sve nas. Dakle, moje pitanje je sljedeće. E, prvog E, lipnja u Burgasu, u Bugarskoj, obilježit će se Svjetski dan mora. Što ćete vi kao ministar zaštite okoliša učiniti? Hoćete li više raditi na kvaliteti vode, na zaštiti morske bioraznolikosti? Hoćete li povezati klimu i more? Kakva će biti vaša uloga? Ja ću svakako biti tamo, ali vi kao ministar okoliša morate dati svoje stajalište i biti svakako uključeni. Hvala, e, Hvala, predsjedateljice. E, što se tiče klimatskih promjena, e, doista mi je šokantno čuti da ćemo raditi o na svim tim pitanjima, a onda da je vaš osobni stav potpuno drugačiji. Mislim da je to pogreška. Pogreška je ako Evropska unija E, ne bude imala e, povjerenja, e, povjerenja, a iznimno je važno da imamo povjerenje, međusobno povjerenje. Vi, ćete, vi ste rekli da trebamo uzeti znanstvene dokaze da bismo dokazali klimatske promjene, ali ti znanstveni dokazi postoje. Klimatske promjene postoje, mi doista znamo što je znanost utvrdila, znamo što se događa kao posljedica klimatske promjena na našem planetu. Dakle, tu prije svega mislim na ogromne poplave u središnju Europe, na istoku Europe. Postoje ogromni požari na jugu, postoji e, suša. Pogledajte što se dogodilo proteklih godina. Mislim da je potrebito imati određene mjere da bismo to suzbijali. E, zatim, e, što će učiniti civilni sektor? Imamo tu e, i mogućnost civilne zaštite. Što vi mislite o tome? Mislim da taj sustav treba biti doista snažan ili razvijen, jer su naši zahtjevi drugačiji. E, odnose se na geografska područja iz kojih dolazimo. Rizici su različiti. Dakle, ne trebamo samo sprječavati, već i prevenirati. Ne treba djelovati u trenutku kada izbije požar, već puno, puno prije toga. E, često kapaciteti država članica nadilaze naše kompetencije. Podsjećam na posljednji požar koji se dogodio e, na Iberskom poluotoku i e, u Portugalu prije svega. Dakle, puno ovisi o tome kakva je snaga e, pojedine regije u odnosu na BDP, koliko ima stanovnika i tako dalje. Postoje određena područja koja su siromašna, gdje doista nemamo puno državljana. Kako ćemo riješiti takve probleme? gospodine Ek. Hvala lijepa, gospođo predsjedajuća. Poštovani gospodine ministre Dimov, hvala vam što ste ovdje danas među nama i što govorite o ciljevima bugarskog predsjedanja vezano za okolišnu politiku. Vi ste u izlaganju rekli da će Bugarska posebnu pozornost obratiti na napore Europske unije da se smanji klimatsko zatopljenje. Stavit ću sada na stranu vaše osobne probleme s klimatskim promjenama. Vi ovdje zastupate Europsku uniju. Pitam se što će raditi bugarsko predsjedništvo kako bi smanjilo štetne emisije iz poljoprivrede i kako bi se to e, prilagodilo našim ciljevima. U ovom trenutku to mi se čini nekakva zabranjena tabu tema. Imamo e, ogromne emisije e, zbog masovnog uzgoja stoke. Te su emisije vrlo visoke, na njih treba reagirati i e, prestati se ponašati poput noja. Radi se o važnoj temi. E, uzgajamo životinje zbog naše prehrane, ali istovremeno nam treba predsjedanje koje će imenovati problem imenom. A mene pita, imate, ja se pitam imate li vi tu hrabrost ili ćete se ponašati poput vaših kolega koji su to pokušali zanemariti u prošlosti. Hvala. Hvala, gospodine Volkin. Hvala lijepa, predsjedateljice, poštovani gospodine ministre. Iskreno sam šokiran ovom raspravom u kojoj sudjelujem danas. Mislim da nije dovoljno reći da postoji konsenzus o klimatskim promjenama i onda reći dobro, to je u redu i onda predsjedati vijećem. Mislim da je to premalo za politički program ili agendu. Svi ovdje mislimo da postoji znanstveni konsenzus o klimatskim promjenama. Evropska unija koja želi biti predvodnik u suzbijanju tih promjena vrlo, vrlo je štetno da se ovdje to dovodi u pitanje. Imam pitanje vezano za direktivu o pitkoj vodi. Tu se priključujem kolegama koji su o tome govorili. Čekamo na to. Imamo milijun državljana u EU koji još uvijek nemaju pristup čistoj pitkoj vodi. Dakle, e, pravo na vodu, to je i za Europski parlament elementarno pravo. E, nude nam se dvije moguće opcije kako ovaj milion ljudi može dobiti pitku vodu. Ili uz čvrsti pristupa, priključak na vodovod ili uz druge mogućnosti. Mene zanima koje je vaše stajalište. Hvala lijepa i posljednja gospođa Kadenbach. Hvala lijepa i srdečno zahvaljujem ministru koji je došao. Vi ćete biti spremni na ovo moje pitanje. Neće vas iznenaditi e, što želim govoriti o jednom opet prekrasnih dijelova Bugarske a e, velik e, broj građana i nevladinih organizacija se sada boje da će kvaliteta ovog prirodnog parka koji je ujedno i e, naša svjetska baština i ulazi u projekt Natura 2000 biti ugrožen. Vi kažete da će maksimalno 2% tog područja biti izgrađeno, radi se o gradnji žičare, ali čini mi se da u planovima ne spominjete žičaru, već se spominje daljnja izgradnja infrastrukture, rekonstrukcija i slično. Čini se se da će vjerojatno 42% cijelog prirodnog parka u budućnosti biti privedeno upravljanju vodama prema bugarskom zakonu. Radi se o mjerama koje se odnose na pitku vodu, ali ljudi se boje da ćete to koristiti za zasnježivanje i slično. Odluka je donesena 29. rujna. Niste sasvim koherentni sa direktivom Habitat i sa direktivom o zaštiti okoliša. Tako da vas lijepo molim za malo opširniji odgovor. Hvala. Ovim zaključujem popis. No, ostalo nam je još malo vremena, tako da ukoliko se još netko želi javiti za riječ, možete slobodno. Ne, nitko. <laughs> Nema slobodnog javljanja za riječ danas, dobro. Ministre, izvolite, možete odgovoriti na posljedna pitanja. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички, които отправиха. най Najpša hvala predsjednice i hvala zastupnicima на svim pitanjima. Odgovorit ću редом, kojim su postavljena. Но Četiri pitanja su doista slične prirode. Skoro slična, tako da ću njih grupirati. Dakle, prva je postala pitanje gospođa Šujica koja je govorila o e, kružnom gospodarstvu kao jednom od prioriteta bugarskog predsjedništva. 16. siječnja Europska komisija usvojila je mini paket mjera, to je prilike prije kojih tjedan dana, i to nas je obradovalo govoreći kao ministar ili kao predsjednik eh, vijeća predstavnik vijeća, to je jedan od onih strojeva koji će poticati ekološku inovativnost, postoji velika veza između njih. Mi ćemo dati prioritet strategiji za plastiku i organizirati raspravu između ministara u vijeću ministara za okoliš. U trećem mjestu to će biti prvi sastanak e, ministara. E, tu ćemo se tijekom rasprave baviti načinom povećanja recikliranja, e, sagorjevanja, otpada Dakle, temeljem rezultata ove rasprave moćemo raditi na izradi zaključaka koje će trebati usvojiti u lipnju. U tim zaključcima nastojat ćemo izraditi smjernice za komisiju glede koraka e, kako prioritizirati mjere i koja, na koje probleme treba prvo odgovoriti. Također ćemo imati komunikaciju o vezi između zakona o kemikalijama i otpadu. Gospodin Parnje. Gospodin Kavizon Ruiz, gospodin Ek i gospodin Volken govorili su o promjenama, o klimatskim promjenama to ću sažeti, a onda je postavljeno i pitanje o vodi na koje ću odmah poslije odgovoriti. Kada postoji politički konsenzus, to su teme koje ne treba podcijeniti, jer u znanosti ne postoji konsenzus, a u politici postoji konsenzus. Dakle, politički konsenzus je ključni instrument za ostvarenje ciljeva. I to je jako važan instrument. Ako nema konsenzusa, onda ovi ciljevi se suprotstavljaju. U znanosti se ne može govoriti o konsenzusu, jer kao što rekao, znanost uvijek traži nove stvari. Postoje sumnje, izazovi, jer kad postojao konsenzus u znanosti, onda se ne bi išlo naprijed. Dakle, tijekom bugarskog predsjedništva radit ćemo na ostvarenju političkog konsenzusa između 28 država članica i na ostvarenju konsenzusa u Komisiji u Europskom parlamentu. Dakle, očuvat ćemo taj konsenzus, tako da ne znam zašto biste bili zabrinuti. U svojstvu ministra za okoliš, ja sam i predsjedavajući vijeća, tako da ću i dalje raditi na tom konsenzusu. Gospodin Vokin govorio o vodi, o pitkoj vodi. U odgovoru na prvi krug pitanja govorio sam o zdravlju i kvaliteti života građana i ovo je jako važna tema. Raspravljao sam o toj temi. Kada je bilo riječi o zraku u uvodnom govoru, no voda je jako važna jer ali ne možemo imati pet jednakih prioriteta. Prvi prioritet je zdravlje, to sam rekao. I sve što ima veze sa zdravljem jednako je važan cilj. tako da ćemo se baviti pitanjem pitke vode. Gospođa Cabezon Ruiz postavila je pitanje o civilnoj zaštiti. U svojstvu predsjednika vijeća radit ćemo na mjerama za pojačanje civilne zaštite građana, među kojima su i smanjenje opasnosti od prirodnih eh, pošasti, to je prioritet nacionalnom i prirodnom e, i europskoj razini. Jasni smo političkog značaja toga svega i zato želimo ostvariti uspjeh. Vjerujemo da ćemo zadovoljiti očekivanja naših sugrađana i da ćemo brzo odgovoriti po pitanju mehanizma uspostavljanja civilne zaštite. Gospođa Majsner, ne, na njeno pitanje sam već odgovorio. Gospođa Kadenbach. Vi ste postavili pitanje Ispričavam se, spojio sam neka pitanja, možda nisam odgovorio na vaše pitanje, dakle vi ste vi ste, gospođo Kadenbach, poslali pitanje o nacionalnoj politici, no to pitanje nije u nadležnosti, u mojoj nadležnosti sada u svojstvu predsjednika veća. Dakle, mogao bih ulaziti u detaljne rasprave, ali ne želim da mi se prigovara da izbjegam odgovoriti na ovo pitanje. No, ovo je tampon zona koja je pod pokroviteljstvom UNESCO, to je turističko područje, dakle sve ono što se može napraviti u, nalazi se u tom je tampon zoni, a ne izvan. A ostalih 45% koje ste spominjali koristi se za izvore pitke vode. To je omogućeno po europskom zakonodavstvu i nije suprotno europskom zakonodavstvu. E, govorili smo dakle o pristupu pitkoj vodi. Dakle, trebamo imati jednaka mjerila za sve. Svima je potrebna pitka voda, dakle ne vidim nikakvu suprosnost u tome svemu. Povjerenik Vela je u jednom intervju rekao da nije prekršeno nikakvo bugarsko, a naravno ni, e, ni, ni, jedan bugarski zakon, a niti europski. Dakle, mislim da nećemo činiti e, kršiti niti jedan bugarski, a sigurno ne ni europski zakon. Samo trenutak, molim vas. gospođe Meissner, ispričavam se što vam nisam odgovorio. Dakle, vi ste govorili o danima mora, nešto što će biti organizirano, skup koji će biti organiziran u Burgasu 21. siječnja i rek se da postoji veliko onečišćenje morsko dna. Dakle, da, mi želimo da more bude očišćeno i imamo projekt za izradu kartografije Crnog mora u okviru Nature 2000. Dakle, ovo je pitanje koje je postavljeno kao bugarskom ministru, ali ja bih želio odgovoriti kao predsjednik vijeća 28 država, dakle koja god država članica ima morsku obalu i zabrinuta je za onečišćenje E, svoje obale ili zaštite okoliša. U svakom slučaju moramo uspostaviti ravnotežu između gospodarstva i zaštite okoliša i to je jedini način da e, idemo putem prosperiteta europskih gospodarstava. Dakle, s velikim zadovoljstvom bih vas pozvao da dođete 31. ukoliko je to moguće za vas sve, dakle 31. vas pozivam Burgas i jako je važno sastati se sa eurozastupnicima, tako da ako je moguće, sa velikim zadovoljstvom bih smo vas ugostili Burgasu. Hvala. Pa puno hvala što ste odgovorili na sva ova pitanja. Cijenimo vaš dolazak. Očekujemo dobru suradnju. Hvala vam na pozivima koje ste nam uputili i sigurna sam da će neki od nas dati sve od sebe da dođu. Dakle, zahvaljujem još jednom i želim vam puno sreće sa aktivnostima u sljedećih šest mjeseci. Puno hvala.